Good morning, colleagues. Let's start. Уважаеми колеги, моля да имате предвид, че след обедната... Kolege, dobro jutro. Evo, samo da vas obavijestim da je popodnevni sastanak od 2 do 2.30 otkazan. E, I ako nemate prigovora na e, prijedlog dnevnog reda, možemo ga smatrati usvojenim. Koliko ja vidim, dakle, nema. E, prijevod je dostupan na finski, latvijski, litavski i irski. Preporuka koordinatora prema članku 214 molim vas pročitajte obrazloženje sa sastanka koji je održan 21.1.2020. E, to sve možete pronaći među dokumentima o sastanku. Imenovanje e, izvjestitelja Andrej Kovarev je imenovan za izvješće Libe o prijedlogu odluke vijeća o zaključcima o zaključku sporazuma između Europske unije i Bjelorusije o e, izdavanju viza 2199 kroz 1082. Gospodin Sevin iz Pučana je imenovan kao izvjestitelj za mišljenje Libe o budućim odnosima e, dakle za mišljenje odbora AFET i INTA o mandatu za pregovor o budućim odnosima e, Ujedinjene kraljevine, Ujedinjene kraljevine i Europske unije. E, broj 2020 kroz 2023. Da li podržavate te odluke koordinatora i preporuke u skladu sa člankom 214? Ako nema prigovora, Idemo na točku 3 dnevnog reda. Pitanje za pisani odgovor e 00251519 komisiji koje je uputila Cornelia Ernst o europskoj kontroli migracije u Maroku. Uvaženi kolege, prva točka dnevnog reda se odnosi dakle, na pitanje za usmeni odgovor komisiji o kontroli, o europskoj kontroli migracije u Maroku. Pitanje je poslala gospođa Ernst iz gue već drugog kolovo za 2000, još drugo kolovo za 2019. No nismo dobili e, pisani odgovor u roku od šest tjedana koji je definiran u stavku 3 članka 138. S obzirom na to da nismo dobili pisani odgovor, te prema stavku 5 članka 138 Koordinatori su odlučili to pitanje staviti na eh, današnji prijedlog dnevnog reda. Eh, a komisiju smo zamolili da nam da usmene odgovor. Sada ću dati eh, riječ gospođi Davini Wood iz opće uprave HOME, iz uprave za strategiju i opća pitanja u odjelu za međunarodnu strategiju. Izvolite. I dat ću riječ gospođi Ernst koja je zapravo i poslala to pitanje. A ne, ispričavam se, najprije riječima komisija. Tko, tko želi govoriti u ime komisije? Uvaženi zastupnici, kao prvo dopustite da se ispričam u ime komisije za kašnjenje na ovaj važan i osjetljiv, e, važno i osjetljivo pitanje. Gospođa von der Leyen je zatražila od svih e, članova kolegija da paze i da promptno odgovaraju na pitanja upućena iz parlamenta. Mogu vas također obavijestiti da je e, pokrenut proces za odgovor na ovo pitanje i da ćete uskoro dobiti odgovor. No već vam sada mogu dati određene e, informacije. Kao prvo, Europska unija pruža podršku e, marokanskoj strategiji e, za migraciju još od 2014. i to kroz čitav niz e, i to kroz čitav niz projekata koji uključuju dakle iz financiranja od 342 milijuna eura. E, projekti uključuju pom pružanje pomoći migrantima, osiguravanje pravne pomoći, jačanje migrantske politike na e, središnjoj i na lokalnoj razini, poticanje e, dijaloga o migraciji, bolje upravljanje migracijama, uključujući i upravljanje granicama, krijumčarenje ljudi te trgovinu ljudima. Dakle, Europska unija je 2018. dala 140 milijuna eura i to je poraslo za 4 milijuna prošle godine. E, I ta su sredstva usmjerena u program kojim se podupire Marokanska nacionalna strategija za migracije i za azil. I to kroz dva projekta koje provodi državna agencija i druga e, međunarodna organizacija. Osigurava se obuka i oprema za upravljanje granicama. Što se tiče opreme, mm, to se odnosi uglavnom na vozila, ambulantna vozila te na vozila za cestovni prijevoz. No i kamere, na nautičku opremu za telekomunikacije te uređaje za određivanje GPS-a. Osim toga uključuje i opremu potrebnu za forenzičke potrebe. Svime time se želi e, intenzivirati suradnja između Europske unije i Maroko te postići dijalog i partnerstvo u različitim područjima koja se odnose na migraciju i sigurnost. Rasprave s marokanskim vlastima i dalje traju jer želimo produbiti suradnju i sudjelovanje na području migracija, a sve to u sklopu šireg partnerstva. Europska unija i marokanske vlaste istražuju mogućnosti za razvoj suradnje s relevantnim agencijama Europske unije. I ovdje želim spomenuti Agenciju za e, obalnu stražu Europske unije te Europol. Komisija želi promijeniti jedan novi pristup u suradnji sa trećim zemljama i to kombinirajući sve instrumente naših politika, dakle od trgovine do politike viza, e, do e, dobrovoljne migracije, a sve to kako bi se pronašlo partnerstvo koje će biti svima na korist. Hvala vam. Hvala vam. Hvala predstavnici komisije, a sada ću dati riječ gospođi Ernst koja je i uputila ovo pitanje za pisani odgovor i svima ostalima koji se žele javiti. S obzirom na to da nemamo baš puno vremena, molim vas da ne govorite dulje od dvije minute. Gospođo Ernst, izvolite, imate riječ. Navjerojatno meni će trebati toliko vremena, bih rado čula od vas u kojem, omeru omjeru su europska financijska sredstva korištena isto tako i za izgradnju ograda na granicama i kod tih e, objekata koliko tu ima kombinacija španjolskih sredstava i sredstava od strane Europske unije. Dakle, zanima me u kojoj mjeri su iskorištena europska financijska sredstva za izgradnju tih ograda. Druga stvar tiče se protuusluga koje Europska unija očekuje od Maroka. Možda možete nešto konkretnije reći o tome, o kakvim e, razgovorima se tu radi, kako izgledaju ti pregovori, kako će moći možda izgledati te protuusluge Marokanaca. Znači li to sada da e, se ljude negdje može dulje zadržati ili nešto slično tome, možete možda nešto konkretnije reći o tome. Isto tako molim vas da nam napismeno predate ono što ste rekli u vašem e, prvom izlaganju kako bi onda to mogli iskoristiti za danji rad. Hvala. Hvala vam. Gospođo Enste, gospođo Sporek, izvolite. Hvala. Ja imam pitanje o zaštiti ljudskih prava 2018. Marokanska udruga za ljudska prava je zabilježila 340 nepravilnosti protiv migranata od strane marokanskih vlasti, 700, 790 a 79% se od toga odvijalo u kampovima. Eh, dakle nadležna tijela su im e, uzimala otiske prstiju i prisilila ih na ulazak u autobuse, e, ruke su im bile čvrsto vezane užetom i odvedeni su udaljena područja i morali su hodati e, nekoliko kilometara prije nego što su došli do prvih gradova. A budući da sustav u Maroku podržava Europska unija sa svojim sredstvima, zanima me da li tražimo od e, marokanskih vlasti da se poštuju e, temeljna prava migranata i da li se to provjerava. Želi, hvala. Želi li još netko nešto reći? Ne. Ako nije tako, onda ću ja se javiti. Onda ću ja nešto reći. Pitanja gospođe Ernst koja su upućena komisiji su itekako e, aktualna i zastupnici odbora Libe zaslužuju odgovor. Bilo bi za nas itekako korisno znati kako se troši naš novac. Dopustite mi da kažem da u skladu s našom suradnjom sa Turskom naše je partnerstvo s Marokom od ključne važnosti kad je riječ o prevenciji migracije i, e, i kontroli migracije. Suradnja s Marokom o zaustavljanju migrantskih tokova iz Europe, iz Maroka, u, to jest iz Afrike u Europu je vrlo važno i mislim da moramo zahvaliti toj zemlji na svim naporima. 2017. Um, Maroko je spriječio 74 tisuće prelazak u Španjolsku. To eh, predstavlja pad od 60% osim toga, Maroko je prošle godine spasio 19.500 e, ljudi na moru. Mm, parlament e, smatra da moramo podržati treće zemlje u njihovim naporima da se smanji migracija. Zatim e, isto tako povrat e, tražitelja azila kojima je azil odobren također treba se povećati jer će to onda dovesti do značajnog pada migrantskog pritiska. Što je također važno je dakle stavljati povratak na naše prioritete. Dakle, moramo se stvarno brinuti da se ti ljude vrate. Isto tako moramo prisiliti treće zemlje i to putem određenih poticaja. No ti, poticaja, no ti poticaji moraju biti strogo uvjetovani. Moramo raditi periodične revizije takve suradnje kako bismo uključili i neke e, nove e, poticaje ili e, uveli negativne poluge. Hvala. A sada dajem ponovno riječ predstavnici komisije da odgovori na pitanje kolegica. kolegica. Hvala vam. Hvala vam na ovim važnim pitanjima. Dopustite mi da vam dam nekoliko informacija o svemu ovome. E, već prije nekoliko godina je potpisan e, potpisano partnerstvo o mobilnosti, e, još 2013. je to bilo, u kojem je definiran okvir za suradnju u tom području. Ovaj okvir je ponovno potvrđen u zajedničkoj deklaraciji na nedavnom vijeću između Europske unije i Maroka u lipnju. Europska unija podržava e, Maroko kroz programe koje sam ranije navela i ti su programi zapravo dio tog sveobuhvatnog dijaloga. Suradnja o migraciji e, pokriva čitav niz E, tema, nezakonitu migraciju, borbu protiv krijumčarenja, borbu protiv trgovine ljudima, zaštita onih koji se nađu u Maroku te podizanje svijesti o opasnostima e, kretanja na opasna putovanja. Na kraju krajeva naš konačni cilj je spašavanje života. I to je vrlo važan cilj našeg partnerstva s trećim zemljama. u okviru naših odnosa sa Marokom e, čit, raspravlja se o čitavom nizu tema, uključi one koje ste spomenuli o suradnji i readmisiji. Ovo je sve dio rasprave zajedno sa raspravom o mm, olakšavanju izdavanja viza svi ti aspekti, nezakonita migracija, upravljanje granicama, zaštita, borba protiv krijumčarenja ljudima, e, borba protiv trgovine ljudima, zakonita migracija te e, vraćanje, sve je to dio naših programa, a agencija i e, naše pravosuđe se bave, to je opća uprava za unutarnje poslove, se svime time bave u okviru te suradnje. Prema e, našim pravilima sredstva Europske unije ne idu na izgradnju nikakvih zidova ni e, ograda. I komisija je apsolutno predana tome da vam što prije pošalje odgovor na ovo pitanje. Sve što ste spomenuli s partnerstvom o trećim zemljama je nešto što doživljavamo vrlo ozbiljno i u potpunosti priznajemo ulogu Europskog parlamenta da e, naravno bude informiran te da dobije e, odgovor na svoja pitanja. Hvala vam. Hvala. Hvala. Izvolite, gospođo Sipel. Hvala. Ja se ispričavam, malo sam zakasnila. Hvala komisiji na odgovorima i slažem se kad kažete da su migracija i azil mnogo širi problemi e, s kojima se ne možemo nositi samo u Europskoj uniji. Jako puno zemalja se mora nositi s tim problemom, jako puno zemalja ugošćuje migrante i zbog toga im je važno pružiti podršku. No isto tako moramo razmisliti kako organizirati tu suradnju, no ne možemo prihvatiti da je na kraju jedini razlog za suradnju izbjeći nezakonitu migraciju u Europsku uniju. To nije dovoljno, moramo osigurati zapravo moramo se pobrinuti za ljude. Oni bježe od svojih domova i moramo im osigurati bolje uvjete života i bolje, bolju životnu perspektivu. Ako doista želimo odgovoriti na ovaj problem, moramo razmisliti o tome na koji način ljudima pružiti zakonite načine da odu iz e, svoje zemlje. U ovom trenutku, ako ste izbjeglica, nemate nikakav pravni put da uđete u neku drugu zemlju. I evo, jutros su predstavnici lokalne zajednice u Njemačkoj rekli još jednom da su spremni u svoje gradove prihvatiti izbjeglice iz, iz I bilo bi stvarno dobro da i druge zemlje e, razmisle o toj mogućnosti te da se pridruže toj inicijativi. Благодаря ви, госпожо Зипел. Има ли да Ima li komisija šta za dodati? Hvala vam na ovim pitanjima. Komisija vjeruje u to da treba um, zaštititi one koji bježe od rata, sukoba i progona. To je naš glavni cilj i to je nešto na čemu je Europska unija radila u proteklih nekoliko godina s obzirom na sve sukobe u našem susjedstvu. Htjela bih se usredotočiti na jednu od točaka koju je spomenula uvažena zastupnica i željela bih istaknuti da imamo gotovo 2 milijuna Marokanaca koji su, e, zakon, koji su legalno u Europskoj uniji. Komisija želi zajedno sa zemljama članicama raditi na ciljanim projektima u kako bi e, uvela radnu snagu u određene sektore u kojima nedostaje radne snage. Jedan dio tih projekata se provodi i s Marokom. To je dakle jedan dio naše, naše suradnje koji spada pod sveobuhvatni pristup i u kojem želimo izgraditi partnerstva s trećim zemljama, uključujući i Maroko. Hvala vam. Hvala vam. Ako nitko više nema ništa za reći, prelazimo na točku broj četiri. Dakle, točka četiri, to je dakle e, predstavljanje misije odbora LIBE u EU agenciju za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Od 29. do 30. listopada. 2016. E, je organizirana posljednja misija i od tada su uvedene, e, su uvedene brojne promjene E, kad je riječ o, dakle, o upravljanju tim opsežnim sustavima. Isto tako revidirana je e, uredba koja je koja se počela provoditi. No, osim toga, uspostavljeni su i neki novi sustavi. E, stari sustavi su revidirani i ažurirani. Tako da u tom kontekstu ova je posjeta bila dobra prilika da se vidi kako funkcionira provedba revidiranog mandata te radnog programa, te isto tako dobra prilika za prikupiti informacije o različitim sustavima kojima upravlja agencija. E, dva zastupnika odbora Libe su sudjelovala u toj misiji, gospođa Sabrina Pinjedoli i ja. Budući da moramo sada predstaviti taj izvještaj, e, znam da gospođa Pinjedoli nije mogla doći na sastanak, tako da ću sada ja e, zapravo održati svoje predavanje, a nakon toga će zastupnici moći e, govoriti. Agencija je osnovana 2011. E, i cilj je agencije je podržati politike Europske unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova u e, studenom 2018. mandat agencije je osnažen sa novom uredbom 1726 e, iz 2018. Misija u agenciju se odvila prema pravila, pravilima koji, koja omogućuju troje zastupnika da posjete agenciju svake dvije godine se mogu organizirati te misije uz normalne kvote, uobičajene kvote za misije. Ovo je bila naša treća posjeta agencija otkako je postala operativna u prosincu 2012. te prvi posjet nakon proširenja mandata krajem 2018. E, Misija se usredotočila na e, provedbu revidirane uredbe o radu na dakle, novom šengenskom informacijskom sustavu 2, eh, informacijskom sustavu za vize, ECRIS-u, Eurodaku i tako dalje. Isto tako razgovarali smo o izazovima koji su pred nama. Razgovarali smo o svemu što se odnosi na eh, provedbu godišnjeg programa rada, strateške prioritete, eh, uprava te proračun agencije. Drugi dan našeg posjeta Predstavili su nam opsežne IT sustave kojima upravlja agencija, a kojima upravljaju estonske vlasti. Posjetili smo sirene, vidjeli sve njihove sustave, koje koriste. Isto tako bili smo na zračnoj luci u Taljinu kako bismo se upoznali sa funkcioniranjem SISA 2 te VISA na graničnim prijelazima. Isto tako smo vidjeli kako funkcionira e, estonski nacionalni sustav ulazaka i izlazaka. Na kraju možemo zaključiti da su tri sustava, da se s tri sustava upravlja dobro, uvođenje novih sustava također ide e, prema planu i agencija će osigurati učinkovitost sustava. Stoga možemo reći da zadržava visoke profesionalne standarde, da provodi regulatorni okvir i naravno trebali bismo e, istaknuti stratešku važnost svih ovih e, IT sustava kojima upravlja agencija. Pozdravljamo i sve veću važnost agencije s obzirom na to da e, ima stvarno dobar ugled u proteklih nekoliko godina. Isto tako bismo željeli istaknuti e, buduće projekte koji bi mogli biti interesantni agenciji. No, e, povećanje ovlasti i zadataka agenciji bi trebalo biti popraćeno sa povećanjem ljudskih i financijskih sredstava za agenciju. I na kraju želimo pozdraviti podršku koju agenciji pruža vlada iz Estonije i želimo da se nastavi e, ta takva podrška. A sada bih htjela e, reći, sada bih htio dati riječ kolegama koji se žele javiti po tom pitanju. Vidim da nema nikoga. Nitko se ne želi javiti. Geva, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Možda samo da podsjetim da mislim da odbor Libe ima misiju i na operativnu lokaciju e, sa Centrom za podatke u Strasburu idući tjedan u okviru jednog izaslanstva i stoga mislim da bi taj pregled nad glavnim sjedištima EU vize i e, tih e, tehničkih e, sustava da mogli dopustiti da dobro znamo kako izgledaju te strukture što se tiče različitih baza podataka o kojima ste vi govorili, gospodine predsjedatelju, koji se razvijaju dakle, unutar Elize i da bolje znamo kako izgleda protok tih podataka preko gledano. Hvala. Благодаря ви. drugi други Hvala vam. Želi li još netko nešto reći? E, Ще napravim прекъсване do 10 часа, U tom slučaju ćemo onda imati kratku stanku do 10 sati. U 10 sati nastavljamo sa sljedećom točkom. Hvala.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 Sljedeća točka na dnevnom redu je stanje stvari po pitanju osnivanja Ureda Europskog javnog tužitelja, na engleskom pod kraticom EPPO. Raspravljat ćemo o ovoj točki zajedno sa kolegama iz odbora KONT, te pozdravljam predsjednicu odbora KONT, gospođu Homer Kao što znate, uspostava e, Ureda Europskog javnog tužitelja temelji se na uredbi 2017 kroz 1939 gdje želimo provesti pojačanu suradnju za osnivanje Europskog ureda javnog tužitelja. A isto tako se temelji i na članku 86 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Taj ured će biti odgovoran za prekršaje koji stoje u direktivi 2017 e, kroz 1371 o borbi protiv e, prijevara, protiv europskih financijskih interesa e, i to pomoću kaznenog zakona i to je preneseno u nacionalno zakonodavstvo. To je instrument za pojačanu suradnju i trenutno u tome sudjeluju 22 države. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti voditeljicu Europskog ureda javnog tužitelja, to gospođa Laura Koduta Koveši i sada vam dajem riječ. Dobro jutro, hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa što ste me pozvali ovdje, što ste mi dali ovu priliku da budem ovdje s vama. Proteklog studenog kada sam započela sa svojom dužnošću, sam si postavila prvo pitanje eh, u smislu kakve resurse imamo i kakve resurse su nam potrebni kako bi EPPO eh, e mogao početi sa radom krajem 2020. godine. Moje prvo pismo upućeno je bilo državama članicama gdje sam ih eh, zamolila da nam ustupe podatke pomoću kojih bismo mogli procijeniti kako će izgledati e, najvjerojatnije obujam e, posla EPPO u prvoj godini. Dva glavna parametra koje treba definirati su broj europskih delegiranih tužitelja koji će raditi u državnom članicama koji u tome sudjeluju, te broj osoblja ureda u središnjem uredu koji će raditi u Luksemburgu. Odluka o proračunu nije samo tehnički postupak za proračunske stručnjake. Parlament će morati donijeti političku odluku koja će e, imati e, daleko sežne posljedice. Nećete samo donijeti odluku o proračunskom pitanju, već isto tako, a možda je to još i važnije, o temeljnim načelima prema kojima će raditi EPPO. Dopustite mi da objasnim zašto. Na temelju svih informacija koje sam imala prilike prikupiti do kraja prošle godine i uzevši u obzir e, kada će se odvijati godišnji proračunski postupak, morala sam e, prijevremeno procijeniti potrebe EPPO-a za 2020. i 2021. godinu. Komisiji sam poslala vrlo jednostavnu poruku. Čak i ako još nemamo ključne informacije o očekivanom obujmu e, broja predmeta za EPPO iz nekih država članica, moramo se već sada pokrenuti. Ako e, želimo krenuti sa radom 2020. godine, onda se mora proračun EPPO-a za 2020. godinu ponovno otvoriti, značajno povećati, a proračun za 2021. godinu treba isto sukladno tome prilagoditi. I u tom kontekstu ću se 17. veljače sastati sa povjerenikom Rendersom, s kojim sam se već e, našla nekoliko puta u um, jednom vrlo, srčnom i kooperativnom duhu i zajedno sa povjerenikom Hanom uh, kojeg ću imati tada prilike po prvi put upoznati. Jedna je stvar jasna. Moj uh, moja prijevremena procjena bi značila da je zakonodavni financijski okvir pod kojim je usvojena uredba o EPPO-u uh, Zastario. Inicijalna pretpostavka je bila ta da će EPPO početi sa resursima koje ima 2020. godine i da će onda postići uobičajeni tempo e, rada 2023. godine i da će u tom trenutku EPPO moći obrađivati otprilike tisuću istraga. No, ta inicijalna pretpostavka se ispostavila krivom. Kao prvo, čisto što se tiče načela, EPPO ne može raditi kao regulatorna agencija. Da počnemo dakle od nule i da postepeno pojačavamo našu razinu aktivnosti. EPPO je ured tužitelja koji mora poštivati načela legalnosti, zatim e, kazna postupno na kazne poslovne zakone, država članica koji tome sudjeluju, te temena prava ljudi koji su uključeni u, kriminalne, u kaznene predmete. Kao drugo, EPPO mora isto tako povećati e, razinu zaštite financijskih interesa Europske unije. Cilj je dakle postići e, konzistentnu razinu istraga i progona u svim državama članicama koje sudjeluju u uredu. I mogu potvrditi da za sada vidimo da ima značajnih nepodudanosti kao teče uvođenje EPPO-a u pojedine nacionalne pravosudne sustave ne smije dovesti do toga da će se smanjiti postojeća razina zaštite e, financijskih interesa Europske unije. To u praksi znači da u prvoj godini rada Europske unije javnog tužitelja mora moći otvoriti barem 2000 novih predmeta. EPPO će istražiti i e, goniti neke od njih, a ostale će predati nacionalnim e, tijelima e, javnih tužitelja. Osim toga, od prvog dana rada ured mora moći E, obrađivati zaostatak predmeta koji su u e, njegovoj nadležnosti. Moja vrlo konzervativna procjena je da će europski delegirani tužitelji morati proći kroz barem 3000 predmeta e, prije nego što će odlučiti koje predmete će zadržati, a koje će vratiti natrag u, u ruke nacionalnim tužiteljima unutar vrlo strogih rokova koje smo odredili u uredbi o PPO moramo se pobrinuti da se EPPO može nadalje razviti kako bi mogao doista proizvesti donanu vrijednost u skladu sa ciljem zbog kojeg je osnovan. Uvaženi zastupnici, ne možemo postići sve to sa 32 i jednom četvrtinom europskih delegiranih tužitelja, 22 europskih tužitelja te 29 e, zaposlenika EPPO-a u središnjem uredu, kao što se trenutno predviđa. Da malo nešto specifičnije o tome kažem što se tiče broja europskih delegiranih tužitelja. Zato što sam već previše puta čula isto od nekih država članica, ali um, i od službe komisije, što me još i više zanadilo. Izgleda da bi moglo biti moguće, ako ne i uh, nešto što bi bilo neki smatraju najbolje za e PPO, posebice u okviru proračunskih ograničenja, kako bi se kapacitet e PPO definirao na temelju trenutnog broja predmeta u svakoj od državih članica koji sudjeluju u uredu. Ako u nekim državama članicama trenutni Eh, broj predmeta ne zahtijeva rad eh, jednog europskog delegiranog tužitelja koji će u potpunosti biti posvećen tome, zar bismo onda trebali prihvatiti da radimo sa europskim delegiranim eh, tužiteljima koji će raditi samo na nepuno radno vrijeme? Što više, ja sam bila tužiteljica tijekom mnogo godina, a nisam, ne znam za niti jedno mjesto, nigdje na svijetu gdje postoji radno mjesto za jednu četvrtinu tužitelja. Kako bi e, takav jedan europski delegirani tužitelj koji radi na nepuno vrijeme radio u praksi, e, bili on radio na jednom slučaju PIFA ujutro, a na nacionalnom slučaju popodne, bili sudjelovao u sudskom e, postupku vezano vezanom uz jedan slučaj PIFA, a onda bi to morao prekinuti kako bi otišao na jedan drugi sudski postupak u nacionalnom slučaju. E, ko će određivati hitne mjere o nekim predmetima e, dok je e, taj delegirani tužitelj zaposlen u sudskom postupku negdje i tko će određivati prioritete, kako će te osobe raditi na nezavisan način. Za mene je sljedeće jasno. Ako netko želi napraviti ozbiljan posao, ako želimo pokazati da EPPO od prvog dana već daje dodanu vrijednost, ako želimo doista nezavisan EPPO, onda moramo početi već od samog početka sa europskim delegiranim tužiteljima koji će biti e, takvi na puno radno vrijeme i potrebno nam je barem dva tužitelja po državi članici, a to je evo upravo baš i u skladu sa uredbom EPPO-a. Prošlog prosinca kada sam govorila u odboru Libe pred vama, postavila sam vam ista pitanja kao što sam ih i postavila i ministrima pravosuđa isti dan. Želimo li imati EPPO samo kako bismo rekli da ga imamo ili želimo da EPPO bude učinkovita institucija. Ja znam za zanimljive amandmane koji su nedavno podneseni u okviru e, postupka davanja različnice i to su amandmani koji svakako idu u pravom smjeru. I malo me umiruje podrška parlamenta koji, koji se zalaže za doista nezavisan i učinkovit EPPO. Vrlo dobro znate da taj ured ima dublje značenje za europske građane. Kada vide e PPO, onda vide e, prvi snažan alat za obranu vladavine prava u Europskoj uniji. Ja sam krenula sa posjetima e, svim e, državama članicama koje sudjeluju u uredu i do sad sam dobila jako podršku za e, ozbiljnu reviziju proračunskih sredstava. Postoji jedno zajedničko svačanje da će EPPO ojačati našu borbu protiv prekograničnog kriminala, poboljšati suradnju i povećati uzajamno pouzdanje, povjerenje između država članica. Ja bih htjela, htjela da EPPO postane centar izvrsnosti za oduzimanje protupravno stečene imovine i da postane isto tako vrlo e, snažno sredstvo u borbi protiv prekogranične prijevare putem PDV-a. Možda ste pročitali e, nedavnu studiju e, Kiel instituta za svjetsko gospodarstvo gdje su pokušali kvantificirati prekograničnu prijevaru putem PDV-a u EU i rekli su da ona iznosi između 30 i 60 milijardi eura svake godine i ja smatram da vrijedi ulagati, u, uložiti u EPPO. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, gospođo Kvesi, gospođo Holmar, imate riječ. Hvala vam e, lijepa, dragi kolege Radeve. Kao prvo, gospođo Kvesi, e, mogu vama srdečno zahvaliti na tome lanu s kojim ste krenuli u posao i kako već dokazujete sada u okviru vašeg rada da ste spremni ispuniti sva ona očekivanja, sve one želje koje mi kao parlament imamo od vas. Osvrnut ću se na vaše riječi, naime, već mnogo vremena, mnoge kolege, mnoge kolegice su e, bili kritični prema tome kako se osnivao EPO, da se dakle Eurojust i OLAF smanjuju kao organizacije kako bi se e, izgradila treća organizacija, a znamo već da te druge dvije organizacije da, nisu dovoljno financirane i da se onda na temelju toga izgrađuje jedna treća organizacija koja će isto tako biti nedovoljno financijski e, potkovana. I s tom logikom mi nikad nismo bili zadovoljni. Mi smo u odboru KONT, ali i u odboru za proračune pokušali već razgovarati o tome sa povenicima. Dobili smo zapravo već prije jamstva povjerenika Oettingera da ako dođe do nekih manjkavosti u uredu Europskog javnog tužitelja, da bi onda mogli revidirati e, njegov proračun i dati dodatna financijska sredstva već smo se uspjeli izboriti za e, pet e, osoba više, ali to je zapravo vrlo mali broj kada uzmemo obzir koliko će biti osoba potrebno na kraju krajeva za rad. I ja bih da mi na pravilan način e, odredimo osoblje za tu agenciju i to, to smatram ja ali i moji kolege. I zatim da kažem da ovi tužitelji na nepuno radno vrijeme. To uopće nije prihvatljivo. Već kod Eurojusta imamo neke osobe koje se bave tim poslom na nepuno radno vrijeme, doduše oni se ne bave na, inače onda sa e, drugim poslom, već se bave samo na nepuno radno vrijeme samo tim poslom, ali ja ne mogu razumjeti kako države članice razmišljaju. Meni se čini kao da je to neki pokušaj da se e, opet e, ograniči ono što smo mi pokušali napraviti putem EPA. Jer ako neko u svojoj državi ima pravo raditi samo e, jednu trećinu vremena ili dvije trećine vremena e, se baviti sa ovim poslom, kako, kako će ta osoba obavljati dobro svoj rad? Ona, ona za to uopće nema nikakve šanse. Ja mislim da je to potpuno se neprihvatljivo i mislim da to trebamo jasno dati do znanja. I mislim da EPO ne bi trebala biti agencija, već da bi to trebala biti eh, jedna punopravna organizacija kao što ih i imamo drugdje, da onda imamo poseban proračun za to tijelo, a ne da je taj, njegov proračun sastavni dio proračuna Europske unije. Vrlo mi je drago isto što se mislite baviti sa prijevarom putem PDV-a. jer kada vidimo iznose koje gubimo, kada vidim da se tu radi o troznamenkastim miratskim iznosima i da mi onda govorimo o 3, 4, 5 milijarde ovdje za proračun e, za tu agenciju, onda kad kad padam doista u očaj. Da, milijuni, to sam i rekla. A ne, ne, milijarde, ne, ne. Ispričavam se, krivo sam se izrazila. Dakle, raspravljamo o nekoliko milijuna, a želimo vratiti e, sredstva u miratskim iznosima. I tako se ne možemo boriti protiv organiziranog kriminala. Postoje druge države koje e, pokušavaju procijeniti što što ćemo morati dati u smislu troškova za organizaciju, a koliko ćemo dobiti natrag. Mislim da se moramo doista vrlo snažno razboriti i mislim da možete od nas dobiti i dostatnu podršku. Mislim da sada moramo dati riječ koordinatorima i sada ne znam u kojem redoslijedu. Imate li negdje neki popis? Hoćemo li početi sa koordinatorima iz odbora LIBE pa onda nastaviti sa onima iz um, odbora KONT ili kako ste to predvidjeli? Hvala lijepa Monika. A sada ću riječ dati koordinatorima iz odbora Libe i Konta i zatim drugim zastupnicama koji se žele javiti za riječ. Prvo ćemo imati prilike čuti koordinatore odbora Libe, a zatim koordinatora odbora Kont. Ali zamolio bih sve da svoja javljena na riječ ograniče na dvije minute. Zato što imamo mnoga, velik broj kolega koji žele govoriti. Gospodin Lenac je prvi. Hvala vam, dobrodošli. Vrlo je lijepo vidjeti da se sada Ured Europskog javnog da kreće prema tom trenutku kada će postati operativan. Ja dolazim iz jedne države gdje inicijalno nismo se pridružili PPO-u, ali mi je vrlo drago što smo to najvećem ipak učinili. I vrlo mi je drago što vi vodite taj ured. Mislim da imate veliku podršku upravo za ono što ste rekli, da to bude doista u potpunosti nezavisno, E, učinkovito tijelo. Mi ne želimo imati EPPO samo kako bismo rekli da ga imamo, već e, ga želimo izgraditi zato što smatramo da bi doista u praksi nam mogao donijeti veliku korist. Jer način na koji trošimo novac je vrlo važan kako bismo zadržali pouzdanje Eh, građana u Europi. Ako postoji prijevora, ako se europska sredstva krivo koriste, onda se s time moramo obračunati. To smo vidjeli i u prošlosti. Da, dakle, ne možemo se to raditi samo putem nacionalnih kanala. Imam dva pitanja, vrlo kratko. Jedno, kada pogledate taj sustav upravljanja predmetima koji će se izgraditi, koliko svačam će eh, Eurojust isto tako ažurirati svoj sustav upravljanja predmetima i postoje li neki kontakt između EPPO-a i Eurojusta kako biste se pobrinuli da to možete napraviti na način da obje strane imaju koristi od toga. Kako općenito gledate na suradnju između Eurojusta i EPPO u budućnosti? I kao drugo, nedavno smo u parlamentu imali raspravu o e, subvencijama za poljoprivredu. I tu je došlo do dosta velikog skandala. I Europska komisija je u biti rekla da je to nešto što treba istražiti unutar država članica, da ne postoji za to nikakvo europsko rješenje, to jest nikakva europska nadležnost. Ja sam svima koji su me pitali po tom pitanju rekao pa to će u budućnosti rješavati EPPO i stoga je moje pitanje upućeno vama kako ćete vi reagirati na neka takva pitanja prijevare ili zlouporaba finanskih sredstava, primjerice poljoprivredne subvencije su nešto se događa mene zanima kako vi gledate na ulogu e PPO-a u budućnosti u kod takvih vrsta predmeta. Hvala vam i sretno. Hvala vam, zastupnica Sipel. Hvala vam i hvala vam, gospođo Kovesi, na vašem izlaganju. Slažem se s vama, borba protiv prijevara, dakle na uštrb financijskih interesa Europske unije je doista jedan izuzetno važan razlog zbog kojeg se moramo u ovo uključiti. To je također pitanje novca poreznih obveznika, ali i povjerenje u naša tijela i ostale dionike. Ukoliko se mi ne borimo za poštivanje prava, zašto bi nam građani uopće vjerovali i vjerovali u sustav? Imamo za vas neka pitanja, ali ne znam možete li ili želite li na njih sada odgovoriti. Primjerice kada govorite o ovim tužiteljima na pola radnog vremena, to doista zvuči dosta bizarno. Možete li nam nešto reći više o razlozima uopće zašto određene države članice ne žele sudjelovati u nekim istragama? I je li istina da u dosta zemalja e, sustav jednostavno nije dovoljno dobro opremljen? Je li to problem? Jeste li tu dobili neke jasne odgovore od država članica? Zašto uopće govore o tužiteljima na pola radnog vremena? zbog čega uopće to predlažu. Potom broj istraga. Ne dovodim u sumnju te brojke, ali imamo slučajeve e, zloporabe i prijevara kojima se bavi Olaf. Možete li nam objasniti koja je osnova za vašu tvrdnju da će biti puno više istraga nego li ste u početku predvidjeli? Hvala vam, zastupnica Intervelt. Uh, hvala vam i hvala gospođi tužiteljici što je danas došla na naš sastanak i hvala vam na vašoj iskrenosti. Mislim da je to jako važno i naročito u ovim ranim fazama da jasno poručite što je ono što se događa, što vam treba, što ide po krivu. Ja ovdje vidim određeni obrazac u ponašanje država članica vezano i za Frontex. Države članice kažu, a treba nam Frontex, preuzmu obaveze vezano uz kapacitete i onda ne ispunjavaju obećano. Sada vidimo isto ovdje, kada je riječ o eppo Neko bi očito ovdje htio da ovaj projekt propadne. To je ono što nas zabrinjava od samog početka, to je da, da države članice ovdje neće uputiti odgovarajuću potporu. Međutim, radi li Europska komisija dovoljno da bi vam iskazala potporu, dakle oni izrađuju proračunske prijedloge, također se moraju za vas boriti. Zanimljivo je bilo ovo što je rekla gospođa Holmajer, dakle staviti vas u neku neki drugi dio proračuna, kada je riječ o vašem uredu, ne mogu tu prosuđivati brojke koje ste nam spomenuli, ali govorimo o tisućama predmeta. Koliko se ne riješi problem sa kapacitetima, što će se onda dogoditi sa tim predmetima? I potom pitanje koje se možemo uputiti sami sebi. Dakle, na koji način potaknuti države članice da djeluju? Možemo ih prijateljski pitati jedan put, dva put, a treći put možda moramo koristiti nešto strože metode. Možda tu možemo imati neke zadrške vezane uz proračun. Oni žele novac, Vidimo da ima tu i nekakvih e, političara koji žele koristiti evropski novac da bi ostali na vlasti. Trebamo s toga djelovati na ovo što se događa Ukoliko ovaj početak ne bude sjajan, predviđam da će se ovaj projekt jako teško razvijati. Hvala vam. U ime zelenih, izvolite. Hvala, evo govorim u ime članova Libe, moga kluba zastupnika. Hvala vam na izlaganju. Potrebno je provoditi vladavinu prava, u nema smisla. Sasigurno nikad nećemo imati apsolutnu sigurnost, poštivanje pravila, pa je vezano uz porezne prijeve, ali ono što je potrebno jest imati učinkovite kazneno-pravne istrage i progone kada dođe do povrede prava. Ne možemo prihvatiti da vi nemate na raspolaganju dovoljno ljudi ili novca i slažem se sa ovime što je rekla kolegica Intervelt. Tu moramo pronaći učinkovite načine da uvjerimo i države članice, a i Europski parlament da se možete ozbiljno pozabaviti svojim zadaćama. Klub IDE, izvolite. Grazie. È stato illustrato ehm, lo stato Evo vidjeli smo kako je stanje stvari vezano uz ured Europskog javnog tužitelja. U ime kluba smatram da je površno govoriti o operativnim planovima. I u toku dugog postupka osnivanja ureda smo već ustvrdili da ovo znači dodatni gubitak suverenosti država članica. Ovaj ured će dobiti previše ovlasti i miješati se unutarnje stvari e, država, poput kaznenog prava. Zbog toga smo glasali protiv osnivanja EPPO-a. Međutim, želim jasno precizirati da nismo protiv borbe protiv korupcije u Europskoj uniji. Što više, sasvim suprotno. Za nas je ovo prioritet zaštititi financijske interese Europske unije, ali riječ o nečemu što pripada u nadležnosti država članica i to se ne može odvojiti od njihove suverenosti. Zato nacionalna tijela kroz usku pravosudnu suradnju i razmjenu informacija sa drugim sličnim uredima trebaju obrađivati ove predmete. Osnivanje EPPO je za nas protivno načelu subsidijarnosti. To je također jedno dodatno tijelo koje traži dodatna sredstva iz europskog proračuna. Ta sredstva bi se moglo putiti u neke druge prioritete, poput podrške nacionalnim uredima e, tužitelja ili pak uputiti ta sredstva u infrastrukturu. Imamo i zemlje koje se nisu uključile u projekt EPP-a. To pokazuje da postoje neke praznine, nedostaci u osnivanju ovog ureda i zbog toga smo protiv ovog ureda. I evo danas smo čuli koji su to strukturalni problemi vezani uz rad ovog ureda. To vam govori da ovaj ured nema odgovarajuću strukturu. Učinkovitost ureda će se ogledati u tome da se nagovori države članice da sudjeluju u njegovom radu, bilo u smislu slanja osoblja ili u financijskom smislu. I evo, zato nemamo povjerenja u, mogućnosti operativnog djelovanja ovog ureda. Hvala vam, zastupnik Prokačini. Buongiorno. Ringrazio il... Dobar dan zahvaljujem eh, gospođi Kovesi što je došla na naš sastanak. I hvala joj na jasnoći kojom je govorila. No, doista rijetko vidjeti ovakvu iskrenost eh, u europskim institucijama. Nije tajna da moj klub zastupnika ima ovdje zadrške vezane uz osnivanje ovog novog ureda Europskog javnog tužitelja. I to zbog naše privrženosti na čelu subsidijarnosti. Međutim, evo, uredba o EPPO je sada postala stvarnost i u tijeku je osnivanje Ureda Europskog javnog tužitelja. Te mi sada ne preostaje drugo nego poželiti da on bude osnovan na najefikasniji mogući način. I nadam se da ćete imati na raspolaganju instrumente za svoj rad. U suprotnosti to nema e, smisla. Pitanje koje bih e, stoga sada želio postaviti je sljedeće. Ukoliko ne griješim, 2018. predsjednik Juncker je spomenuo povećanje ovlasti ovog ureda i na e, kaznena dijela iz područja terorizma. I moje pitanje je sljedeće. S obzirom na teškoće s kojima se trenutno s kojima se trenutno suočavate, dakle vezano uz zaštitu europskog proračuna, da li uopće dolazi, e, da li uopće ima smisla širiti ove ovlasti, nije li u pitanju e, utopija od koje bi bilo bolje odustati? Thank you. Hvala. izvolite, klub GUE. Nema nikoga iz Guja, zato prelazimo na koordinatore iz odbora KONT. Izvolite. Hvala vam. I hvala gospođi tužiteljici e, na izvrsnom uvodnom izlaganju. Ja se želim koncentrirati u svom izlaganju na situaciju u državama članicama te na pitanje vaše neutralnosti. Ja sam posjetio Slovačku u sklopu jednog putovanja odbora Konti. Vidjeli smo tamo na dijelu utjecaj mafije na državne organizacije i na rad tamošnjeg tužitelja. Vidjeli, vidjeli smo tamo kako se postupa u istrazi ubojstva novinara Jana Kucijaka povezanost između tajnih službi, policije i tužiteljstva. Potom veze sa pretamošnjim premijerom i ministrima. To je doista začudno. Kako biste vi riješili sličnu situaciju do koje dolazi u državama članicama? To je doista predstavlja velik utjecaj na tijek istrage. E, znamo za ove probleme sa zloporabama u korištenju europskog novca. I tu do sad nismo imali uspješne istrage jer se nitko ovime nije htio baviti. To traje već dugo godina. I evo, sad imamo slučaj ubojstva e, novinara koji je upravo to istraživao. Smatram da je ovo pitanje jako važno. Doista me zanima što vi kanite napraviti vezano uz ovu situaciju, kako ćete time upravljati sa svojim timom. Hvala. Zastupnica Činići. Hvala vam i hvala gospođi tužiteljici na e, posjetu odboru. Evo, vi ste jasno istaknuli koje su vaše potrebe da bi se uopće pokrenuo ovaj ured. Dakle, vaše pitanje vezano uz osoblje, uz financijska sredstva, to je nešto čemu vas valja podržati. Ja imam jedno vlastito iskustvo u obitelji, imamo također iskustvo zemlje s koje dolazim, Italije i suradnja je od ključne važnosti kada govorimo o borbi protiv organiziranog kriminala. I uvjerena sam da će Europski javni tužitelj imati jednu ključnu ulogu u borbi protiv organiziranog kriminala prekogranične naravi. Nažalost, čini se da je to nešto što je sve više ukorijenjeno na našem teritoriju i sve češće organizira kriminalne aktivnosti koje izazivaju aktivnosti poput pranja novca, dakle poreznih prijevara, svega što ide e, protiv financijskih interesa Unije. Zbog toga smatram da će Europski ured javnog tužitelja ovdje trebati imati ključnu ulogu u poduzimanju. Vi ste jasno i s razlogom istaknuli pitanje financijskih sredstava, dakle to su konkretna e, pitanja koje se odnose primjerice i na osoblje i na novac koji vam stoji na raspolaganju. S obzirom na ove nezakonite djelatnosti mi uspjevamo prikupiti, odnosno povratiti tek jedan e, posto zarade koje su putem ovih kaznenih djela stekle kriminalne organizacije. Smatrate li da bi vam trebalo staviti na raspolaganje odgovarajuće nove zakonodavne instrumente da bismo ovdje bili učinkovitiji kada je riječ o borbi protiv ovih kaznenih djela. Mislim na direktivu o korištenju financijskih informacija. To smo definirali tijekom prethodnog saziva. Smatrate li da bi vam ovaj zakonodavni instrument pomogao vašem radu ili je tu potrebno učiniti nešto više? Hvala. Hvala. Zastupnica Strugaru. Thank um, Hvala vam i hvala gospođi tužiteljici na izlaganju. Ja imam dva pitanja. Jedno je za vas i tiče se više informacije. Imate li više brojčanih podataka? Kako je situacija sa upravljanjem predmetima? Što vam nedostaje? Što vam točno treba? jesu, je li potrebno ojačati stanje, dakle broj ljudi zaposlenih u pojedinim odjelima, to bi nam sve pomoglo da bolje shvatimo koje su vaše potrebe. Drugo pitanje je za komisiju. Znam da su tu negdje u sali. Koji su rokovi za rješavanje ove situacije? vezane uz stanje proračuna za Ured Europskog javnog tužitelja. Mislim da to nije predmet za političku raspravu. Nalazimo se u složenoj, kritičnoj situaciji. Nećemo uspjeti ispuniti zadatke, dobiti instituciju koja može uspješno obavljati svoje zadaće ukoliko se ovo ne riješi. Dakle, potrebno je tu dramatično izmijeniti proračun. Moje pitanje je sljedeće. Koji je rok u kojem trebamo doznati što je doista potrebno učiniti da bi se utjecalo na proračun EPPO-a? Dakle, koliko je to tjedana nakon kojih će situacija biti jasna? I kada ćemo onda početi razgovarati o tim pitanjima, dakle, popravljanja proračuna za EPPO? Zastupnica von Taubadel. Ähm, Hvala. Pouzdanost u europske institucije, između ostalog, će se pokazati isto tako i na temelju e, funkcioniranja Europskog ureda javnog tužitelja. Mi znamo da mnoge države to javno tužiteljstvo da su se protiv njega borili i protiv vas kao osobe, gospođo Kavezi. Mi smo na kraju krajeva ipak uspjeli um, ovu veliku pobjedu. Mislim da se svi ovdje ovoj dvorani oko toga slažu. Sada te iste države članice pokušavaju uh, na jedan drugi način pokušati postići da taj ured ne proradi, tako što, kao što ste to i e, dobro i prikazali, e, delegiraju u taj ured e, tužitelje zaposlene na nepuno radno vrijeme. I utoliko je važnije za nas kao Europski parlament da se zauzimamo za jednu smislenu postavu osoba u tom uredu. ja se slažem sa gospođom Homer da to ne smije ići na uštrb Olafa ili drugih europskih organizacija, institucija koje se sad već nama žale da zbog Brexita pa i zbog one najavljene e, najavljenog e, povećanja u broju različitih e, poreznih prijevara gdje se već sada zna da će do toga doći, da će im još i više nedostajati osoblja i oni kažu da više ne mogu tako raditi. I to nije prihvatljivo. Moramo imati neto povećanje sredstava. Ne možemo imati računicu gdje onda sa osnivanjem novog ureda od toga još više financijski pate trenutne agencije. Vi ste dobro rekli između 30 i 50 milijardi eura e, štete, a i Brexit će dovesti do toga da ćemo imati još i više takve slučajeva financijske prijevare i mene zanima imate li neku procjenu e, u kakvom bi se povećanju moglo raditi. Ono drugo o, kojem smo, o čemu smo danas već raspravljali je zlouporaba subvencija na području poljoprivrede u e, strukturnim fondovima Europske unije. I tu se isto tako postavlja pitanje, ako neke države članice jako odlučno ne žele e, poštivati naš zahtjev da da, da, da ustupe više tužitelja za ured javnog mi se postavljamo, postavljamo to pitanje je li to možda upravo povezano sa stuknim fondovima ili sa poljoprivrednim subvencijama i kako mi kao parlament možemo više protiv toga raditi. Dakle, neko je to već spomenuo. Koja je to naša poluga? Kako možemo e, više utjecati na neke države članice? Je li to upravo to pitanje proračuna da možda im e, odbijemo dati neka financijska sredstva iz proračuna. Mi smatramo da su tužitelji nepuno radno vrijeme nešto što uopće ne može biti rješenje, to nije rješenje, trebamo e, razumnu organizaciju rada i vi ste sada isto tako i na početku vašeg rada, dakle ne znate uopće e, trenutno do kojeg će konačnog broja predmeta doći, ali mi moramo postići da vi možete odraditi sve dosadašnje i sve buduće predmete. Hvala. Hvala, u ima ideja nema nikoga. ECR? GUE? Ne? A sada ću onda dati riječ gospođi Kovezi da nam odgovori na prvi krug pitanja koordinatora. Izvolite. Hvala vam. Mm, hvala vam svima na podršci za uspostavljanje ovog e, ureda i hvala vam i na riječima ohrabrenja. Pokušat ću ukratko odgovoriti na sva vaša pitanja. Ako sam dobro shvatila, Prvo se pitanje odnosilo na našu suradnju sa Eurojustom. Mogu vas obavijestiti da smo već u kontaktu sa predsjednikom Eurojusta, da smo se već nekoliko puta sastali i da smo se dogovorili da ćemo početi pregovore o uređenju posla, o detaljnom uređenju posla na tehničkoj razini, zato što sve mora biti odobreno od strane kolegija. A kao što znate, u ovom trenutku još uvijek nemamo kolegiji europskih eh, tužitelja, taj je proces zaustavljen i ja se nadam da nakon što budu imenovani europski tužitelji da ćemo moći formirati e, kolegiji i da ćemo onda moći e, odobriti sve načine rada. Što se tiče Eurojusta, s njima stvarno želimo blisko surađivati. Oni imaju golemu suradnju u području međunarodne suradnje, a isto vrijedi i za Europol, za OLAF i za sve ostale institucije, e, agencije i tijela Europske unije. No, detalje ne mogu definirati i ja, to mora učiniti kolegi. Što se tiče pitanja kako planiramo e, istraživati prevare u fondovima vezanim uz poljoprivredu, činit ćemo to na jednaki način i tek nakon što osnuje EPPO i nakon što krenemo s našim aktivnostima, tek onda ćemo moći razgovarati o istragama. Zatim što se tiče e, tužitelja koji će raditi samo na tome samo jedan dio radnog vremena, moram priznati da u svojoj u svom radnom vijeku nisam vidjela takav način rada. No ako budemo imali tužitelje na puno radno vrijeme, tek onda možemo zajamčiti njihovu neovisnost, njihovu učinkovitost i odgovornost. Možemo jasno definirati prioritete i možemo e, vrlo učinkovito raditi. I ja se nadam da će na kraju pregovori koje smo započeli sa svim zemljama članicama, da će zapravo se na kraju sve zemlje članice složiti da imaju tužitelje na puno radno vrijeme, zato što mislim da je to problem kojeg stvarno valja e, riješiti. Ocjena o e, broju predmeta. Moram reći da sam u svojoj prvoj ocjeni e, vodila računa o vrlo objektivnim kriterijima i o odgovorima koje sam dobila iz svake zemlje članice o predmetima koje su zemlje članice otvorile u protekle četiri godine. I tražila sam statističke podatke za, samo za one e, predmete koji, su, spadaju pod nadležnost e, Ureda Europskog javnog tužitelja. Stoga sam ocijenila da će prvi dan EPPO dobiti oko 3000 predmeta i na temelju informacija koje sam dobila mogu vam reći da svake godine predmeti koji će dolaziti, e, da svake godine zapravo oko 200, oko 200 slučajeva, ne pardon, oko 2000 predmeta dolazi e, novih predmeta. Tako da očekujem da ćemo krenuti sa 3000, a onda da ćemo godišnje imati još 2000. E, nisam još završila sa svim, e, sa svim ocjenama, zato što još neke zemlje članice nisu poslale statističke podatke, jer moraju detaljno provjeriti sve te predmete i ocijeniti jesu li ti predmeti, da li spadaju pod našu jurisdikciju ili ne. Zatim, što će se dogoditi s predmetima ako se ne riješe problemi sa osobljem i sa proračunom? Ja mislim da uopće ne možemo početi s random ako ne budemo riješili probleme vezane uz budžet i uz osoblje, zato što postoji i tekako opasnost da, se, da sve to zaustavi naše aktivnosti. Evo jedan primjer. E, pred, pre, recimo da ćemo ove godine krenuti s aktivnostima sa 29 osoblja, 22 tužitelja i sa 32 i jedna četvrtina tužitelja. Što se tiče središnjeg ureda u Luksemburgu, 25 zaposlenika je već e, raspoređeno u kadrovsku službu, u e, IT službu, e, te u službu za proračune. Moramo imati osoblje i u tim sektorima. No za operativno, za operativni dio imamo tek četiri zaposlenika Stoga je jako teško zabilježiti i analizirati 3000 predmeta sa samo četiri zaposlenika. Zatim, ako sam e, dobro razumjela, postavljeno je i pitanje o proširenju e, jurisdikcije na e, zločine terorizma. Za sada je još prerano razgovarati o tome. Već sam u prosincu na odboru e, Libe rekla da Dakle, da vidimo najprije hoće li EPPO krenuti kako treba, kako će funkcionirati, a i na kraju krajeva to nije moja odluka. To je Dakle, e, to spada pod nadležnost zakonodavaca, a ne u moju ili EPPO-a. Što se tiče odnosa sa odborom za nadzor proračuna, kako ćemo osigurati e, neutralnost u zemljama članicama, neovisnost ureda i europskih tužitelja je zajamčena uredbom. EPPO će biti neovisno tijelo. To je jako važno. Drugi dokaz E, također stoji u uredbi u organizaciji EPPO-a. Dakle, imamo stalno vijeće koje je formirano od strane tri e, europskih tužitelja iz tri zemlje članice. Tako da i samo iz te organizacije možemo reći da će biti zajamčena neovisnost u svakoj istrazi. Zato što će sve ustrage voditi delegirani europski tužitelji u njihovim zemljama članicama a istragu će e, nadzirati stalno vijeće. Ali ćemo onda još imati i tri različita tužitelja iz tri različite e, zemlje članice u tom stalnom vijeću. Na kraju mislim da možemo osigurati i neovisnost istraga time što ćemo s kolegijem definirati objektivne kriterije te za raspodjelu e, predmeta. Što se tiče pitanja, postoje li dovoljno instrumenata za borbu protiv ovih zločina? Mislim da je u ovom trenutku jako važno znati da svi instrumenti koji su e, već na snazi, koji su već spremni za provedbu, i mislim da je u ovom trenutku prerano reći da nam je potreban još jedan instrument. U svakom slučaju također ne spada pod moje ovlasti reći da neke direktive ili neki zakonodavni instrumenti se moraju mijenjati. Zatim postavljeno je pitanje o tome gdje nam treba još novaca, gdje je potrebno još e, resursa. Kao što sam rekla, dovršila sam prvu ocjenu. Bilo je to vrlo komplicirano jer u ovom trenutku nemamo kolegi i zbog vremenskih ograničenja vezano s proračun smo morali poslati naš prijedlog. ja sam zbog toga poslala tu preliminarnu ocjenu komisiji, poslala pismo povjerenicima, a sada je na komisiji da da prijedlog za naš proračun, a nakon toga će biti zadatak vijeća i parlamenta da u tome donesu odluku. što se tiče štete nastala kroz e, prevaru vezanu uz PDV, e, dobili smo jednu studiju i mislim da su tu analizirane razlike između uvoza i izvoza u bilateralnim trgovinskim odnosima u Europskoj uniji. Tu je kvantificirano kolike su te razlike i koliko se razlika može objasniti samo putem prevara u vezi s PDV-a. Procjena je da to iznosi oko 30 do 60 milijardi eura. Ne znam kako će Brexit utjecati na ovaj iznos, ali mogu vam reći da u studiji se ne spominju osumnjičenici, tako e, uobičajeni osumnjičenici, tako da je to očito problem za sve zemlje članice. I ja mislim da sam odgovorila na sva vaša pitanja i ako želite, ako vas još bilo što zanima, tu sam za odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam. A sada idemo na drugi krug pitanja. Imamo dugačak popis. Stoga vas lijepo molim da ne govorite dulje od jedne minute. A onda ćemo dati riječ i predstavnicima Europske komisije. Gospođa Jančeva, izvolite. Hvala vam na svim informacijama koje ste, koje ste pružili i eh, hvala vam također i na velikoj odlučnosti da postignete rezultate bez obzira na proračunska ograničenja. Rad EPOA će uvelike eh, ovisiti i u suradnji sa nacionalnim tijelima. Kako ćete osigurati stvarnu neovisnost delegiranih europskih tužitelja i kako ćete provoditi istrage u slučaju e, visoko pozicioniranih dužnosnika. A što se tiče suradnje sa Europolom, e, kako vidite e, da vas oni mogu podržati u vašem budućem radu i vašim istragama? Hvala vam. Mr. Thank Hvala, gospodin Kolakušić. Predsjedniče, poštovane kolege, poštovana javna tužiteljice, gospođo Kjoviši. htio bih vam reći da osim u prekograničnim prevarama PDV-a, dakle brojne studije su ukazale da se radi o desetinama milijardi eura. Druge studije ukazuju kako desetinama milijardi eura se pronevjeruje u javnim nabavama u korupciji daljnje desetine milijardi. Govorimo o stotinama milijardi eura koje su nanesena šteta proračuna Europske unije i država pojedinačni. Mi sada imamo jedinstvenu priliku, imamo najbolju moguću osobu na čelu javnog tužiteljstva koja se dokazala u borbi protiv korupcije i sprječavanja pranja novca u vlastitoj domovini. Ne smijemo propustiti ovu jedinstvenu priliku. Moramo osigurati sredstva. Za mala sredstva moći ćemo vratiti milijarde eura europskom proračunu i samim državama članicama. Moramo voditi računa i moramo biti podrška. Hvala. Thank you. Miss Keller. Hvala vam sada gospođa Keller. Hvala vam. Kao europski javni tužitelj želim vam reći da i ja kao i svi drugi kolege vas u potpunosti podržavamo u vašoj misiji. To je nešto što jako iščekuju svi europljani kojima je prijevara, borba protiv prijevare i svih oblika korupcije glavni prioritet. Ja isto tako jako cijenim, imam veliko poštovanje prema vašem e, profesionalnom iskustvu. Želim zahvaliti isto tako gospođi Homar koja je zadužena za proračun na toj želji koju je izrazila da vam se daju veća financijska sredstva. Spomenuli ste nekoliko milijuna naspram desetaka milijardi eura koje bismo mogli vratiti Postoji taj financijski aspekt, ali postoje i taj aspekt pravde općenito i stoga vam zahvaljujem i želim vam reći da se, gospođo Homar, u potpunosti slažemo s vašim stavom. Imam dva pitanja. Suradnja sa državama članicama. Imate li nekih posebnih očekivanja, nekih posebnih želja? Što se tiče vaše organizacije i kao drugo postoji li neki sustav upravljanja sada u ovoj fazi uspostave vezano uz to kakve mehanizme, kakve alate ćete tražiti, postoje neki mehanizam, neka suradnja sa državama članicama kako bi se vi pronašli e, svoje pravo mjesto, a istovremeno kako biste mogli ostati nezavisna agencija. Hvala vam. Thank you. Mrs. Xi, you have the floor. Thank you, prosecutor. Thank you. Hvala vam, sada rećemo gospođa E, hvala vam, gospođo tužiteljice. I hvala vam na svom vašem radu i na vašem prethodnom položaju, a i otkako je uspostavljen EPPO. Borba protiv korupcije i prijevara bi trebala biti naš zajednički prioritet. I u ovom domu moramo stvarno učiniti sve što možemo kako bismo vam e, osigurali potrebne resurse i sredstva. Imam za vas dva pitanja. Mislite li da je moguće da, da se ove brojke koje ste spomenuli da se objave, da se također specifično spomene e, koje zemlje nisu baš spremne surađivati i koje zemlje nemaju, nisu poslale nikakve slučajeve. Mislim da bi bilo to jako dobro da naši građani to znaju. Druga stvar, možete li zamisliti da će EPPO imati ulogu u mehanizmu za uvjetovanost vladavine prava o kojem se trenutačno pregovara, a e, koji je povezan sa budućim proračunom i smatrate li da će se da ćete Dakle, u Mađarskoj smo prikupili 680 tisuća potpisa kako bi Mađarska se pridružila EPPO. Tako da u mojoj zemlji definitivno postoji velika potpora tom uredu i tome da se naša zemlja pridruži. Pa me zanima zapravo da li planirate da će se još zemalja pridružiti radu. Hvala vam, sada gospodin Sinečka. Hvala vam i hvala vam što ste ovdje s nama. Mogu se pridružiti svim kolegama koji cijene vašu odlučnost i zahvaljujem vam na svemu tom što radite kako bi EPP e radio na učinkoviti i nezavisan način. Ja sad imam jedno pitanje koje se tiče onoga što je rekla moja kolegica Čeh, tiče se suradnje koju trenutno imate sa državama članicama koje ne sudjeluju u ovom trenutku u EPPO-u i možete li nam nešto više reći o tome kako surađujete s tim vladama jer znamo da je možda to paradoksalno, možda i nije, da su oni koji nisu EPP upravo oni koji one države članice gdje su možda najveći problemi u pitanju vladavine prava zlouporabe europskih financijskih sredstava. Dakle, to je taj kontekst. Ne znam možete li komentirati to, ali meni se čini da kada govorimo o uvjetovanosti u primanju financijskih sredstava Europske unije, da bi jedan od uvjeta bila suradnja sa EPPO om eh, ili, ili onda možda i članstvo u EPP-u. Hvala. Hvala. Gospodin Šudaro. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, hvala vam što ste ovdje, gospođo tužiteljice. Korupciju trebamo iskorijeniti i svačam da nam je za to eh, potrebno europsko tužiteljstvo koje će biti učinkovito i nezavisno Gospođo Kvesi, vi ste se i potrudili kako biste osnažili i nacionalna tijela za borbu korupcije. I stoga me zanima, mislite li možda se boriti protiv prekogranične trgovine ljudima? To je isto tako jedan problem. A kao drugo, postoje li procjene na europskoj razini o toj vrsti kriminala? Možda bismo više trebali osnažiti neke tužitelje kako bi se na učinkovitiji način e, pratilo i to. I zatim e, koji mehanizam bi se trebao iskoristiti kako bi se mogao dobiti povrat e, štete. Tu se često radi o visokim financijskim iznosima i bilo bi važno kada bi se ti novci mogli vratiti u proračun i onda se moći iskoristiti za ulaganja u bolnice, škole ili u poljoprivredu. Hvala vam i svakako mogu reći da imate moju podršku. Hvala, gospodin Ronaj. Hvala vam. vas pozdravljam, gospođo Europska tužiteljice. Imate energiju, imate elan i to je nešto što nam daje veliku nadu kada se radi onima koji dolaze iz država u kojima vlada korupcija. Europski financijski interesi se mogu najbolje obraniti kada će biti e, europska sredstva povezana sa poštivanjem vladavine prava. I jedan od takvih uvjeta bi mogao biti taj da se te države moraju pridružiti EPPO e ako žele dobiti sredstva. Korupcija u Mađarskoj je jedna centralizirana stvar, kao što je već e, jedna kolegica rekla. Najbogatiji Mađari su jedan prijatelj premijera i njegov e, zet. Mislim da je to u Mađarskoj veliki problem i stoga je i moje pitanje sljedeće. Kako možemo postupiti prema onim državama gdje je korupcija doista centralizirana, gdje država nema interesa u toga da pomogne radu EPPO-a, e već naprotiv e, žele blokirati rad. Hvala. sada u ime Europske komisije gospodin Ponaru iz glavne uprave za pravosuđe. Hvala vam. Mogu samo ponoviti ono što je rekao Poleni Krejners u strukturiranom dijalogu sa odborom Libe prije nekoliko tjedana da će komisija e, sagledati potrebe PPO-a sa ciljem da e, ta institucija može početi s radom ove godine. Also jetzt bin ich ehrlich, das ist mir zu von Seiten Mislim, moram reći da sam doista premalo sada čula od strane Europske komisije. Mislim, vi nas provocirate. Ja očekujem od komisije više od e, jedne izjave da će nešto provjeriti. Kao prvo vi ste to provjeravali već do sad i evo sada mogu reći da sam doista ljuta takvu izjavu od Europske komisije ne bismo smjeli čuti. Ja od Europske komisije zapravo sada želim čuti da e, neće prihvatiti delegiranje tužitelja na nepuno radno vrijeme i kao drugo izjavu da e, sada kada znamo koliko je osoba potrebno e, uredu EPO da saznamo kako o tome razmišlja Europska komisija. Mislim, ja smatram da vaša izjava da je u potpunosti nedostatna. Thank you. I understand in charge Hvala. Ja nisam e, osoba koja je posebno nadležna za ovaj dosije, ali kao što je tužiteljica i rekla, na političkoj razini se trenutno bio pregovori i nažalost u ovom trenutku ja osobno vam ne mogu dati više naznaka o tome. Hvala. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да отговорят в най-кратки срокове. Допустите ми да pozovem Europsku komisiju da nam onda pošalje napismeno odgovor na ovo u što kraćem roku. Ako ne možete sada u ovom trenutku naše pitanje, gospođo Kvesi, izvolite imate onda sada riječ. Hvala vam na pitanjima. Kao što sam već prije rekla, nezavisnost EPPO-a a i Europskog javnog tužitelja te delegiranih e, tužitelja u odnosu prema drugim institucijama. Postoje nacionalne i internacionalne institucije, ali sve to stoji jasno u našoj uredbi. Isto tako, nezavisnost EPPOA a e, bit će nešto što će osiguravati stalno sudsko vijeće. I kao što sam već rekla, u stalnom sudskom vijeću imat ćemo tri različita tužitelja iz tri različite države. Zajedno sa kolegijom vjerujem da će se tu onda donositi vrlo važne odluke na temelju objektivnih kriterija kada se radi o preuzimanju predmeta ili e, realokaciji predmeta. Što se tiče odnosa prema Europolu, već smo započeli sa prvim razgovorima. Nadam se da ćemo početkom ožujka moći posjetiti Haag i da ću se sastati tamo i sa predsjednikom Europola i Eurojusta i zajedno sa tim malim timom koje trenutno imam, krenut ćemo onda raspravljati na tehničkoj razini. Ali na kraju, kao što sam i rekla, kolegi će odlučivati o svakom detalju naše suradnje. Ja bih htjela da imamo što tjesniju suradnju sa tim institucijama i agencijama, ali na kraju krajeva je kolegi onaj koji o svemu odlučuje. Što se tiče država članica, u sjeću sam krenula sa konzultacijama s državama članicama koje sudjeluju u EPPO-u. Ima ih 22. Još nisam završila sa posjetima svih država. Pokušala sam posjetiti dvije, tri države po tjednu. I još mogu reći da imam tri glavna očekivanja nakon ovih konzultacija. Kao prvo, želim vidjeti kako je provedena direktiva PIF. Kao drugo, želim vidjeti koje su mjere države članice poduzele kako bi adaptirale uredbu EPPO-u i kako su se pripremile na provedbu EPPO-a na nacionalnoj razini, te je zadnje očekivanje vezano uz broju E, tužitelja jer prema uredbi o EPPO-u moram u svakoj državi uspostaviti nakon tih konsultacija i dakle, decentralizirane urede EPPO-a i nadam se da će se sve države članice složiti da kako bismo zajamčili učinkovitost, odgovornost, nezafisnost e, ureda ravnog tužitelja da je potrebno imati samo delegirane tužitelje na puno radno vrijeme na tim dužnostima i vrlo je važno da imamo u svim državama članicama iste standarde i da ne postoje razlike u svemu onome što može utjecati na to kako će funkcionirati EPPO, uključujući i e, broj i status e, europskih delegiranih tužitelja. Što se tiče moje preliminarne ocjene i e, pitanje osoblja i proračuna, budući da u ovom trenutku nemamo još e, kolegi Sastala sam se sa skupinom stručnjaka, te smo tu govorili o našoj ocjeni, o našim prijedlozima, a u skupini stručnjaka sudjeluju e, stručnjaci iz svih država članica koje sudjeluju u EPPO-u. ovom trenutku ne mogu reći postoje li neke države članice koje okljevaju po pitanju EPPO-a, ne mogu niti javno reći koliki je broj predmeta u svakoj državi, članici ili broj delegiranih tužitelja po državi članici ili koje države članice žele tužitelje na puno radno vrijeme ili ne, zato što se još nalazimo u fazi konzultacija i pregovora i mislim da to ne bi bilo fair. Najbolje bi bilo da završimo sa svim konzultacijama s državama članicama kako bismo onda imali jasnu sliku o svemu, te ne mogu komentirati niti e, o tim e, nepodudanostima koji se tiču broja predmeta po pojedinim državama, jer trenutno imam samo pred sobom neke statistike. Ali možeš ubolje shvatiti zašto je došlo do tih nepodudarnosti, ali to ću moći tek napraviti nakon što će EPP e okrenuti s radom. što se tiče uloge EPPO-a u novom mehanizmu za vladavinu prava, Jurisdikcija i uloga EPPO je vrlo jasna, proizlazi iz uredbe. Naša je svrha da istražujemo i gonimo one kaznene, u onim kaznenim predmetima koji su u našoj nadležnosti, te stoga ne mogu odgovoriti na to pitanje. Odnos sa državama članicama koje ne sudjeluju u EPPO-u. Kao što sam spomenula, Započela sam s konzultacijama s državama članicama koje sudjeluju u EPPO, a nakon što završimo s tim konzultacijama bih voljela da krenemo uh, u uh, tome da imamo i vrlo sukladan dijalog i sa uh, onim državama članicama koje ne sudjeluju u tome. Vrlo je važno imati dobar kontakt s njima i uspostaviti načine na koje ćemo surađivati. Dakle, isto je ono što se tiče tih preostalih država. No kad se radi o istragama u tim državama članicama koje ne sudjeluju u e PPO-u, tu mislim da možemo koristiti trenutne zakonodavne instrumente koje imamo na raspolaganju. Zatim je postavljeno pitanje od jednog rumunskog e, zastupnika Europskom parlamentu. On, me, on mi je postavio pitanje na rumunskom, pa mi molim vas dopustite da i odgovorim e, na rumunskom jeziku. Da, što se tiče trgovine ljudima i što se tiče proširenja nadležnosti EPPO-a za ta kazna djela, kao što sam već rekla, to je trenutno preuranjeno. Nije još pravo vrijeme govoriti o tome možemo li proširiti našu nadležnost. Na kraju krajeva to je odluka zakonodavca i toga želili, zakonodavci proširiti naše ovlasti. Već sam dakle započela s konzultacijama sa državama članicama. Što se tog pitanja tiče, mogu reći da ćemo u tim konzultacijama ustvrditi broj delegiranih tužitelja koji bi bio smislen za svaku državu. Mi želimo primjenjivati objektivne kriterije, ne želimo koristiti samo statističke kriterije e, na temelju brojke, već želimo isto tako poštivati kako izgleda pravni okvir i pravni ustroj države članice. Što se tiče naknada i povrata štete, ja bih htjela da mi budemo centar e, izvrsnosti što se tiče e, mogućnosti da se ta finanska sredstva vrate. Mi smo jedna, centralizirana ustanova i imat ćemo tu mogućnost da na učinkoviti način prikupljamo i izmjenjujemo podatke e, sa svim onim državama koji sudjeluju u EPP-u, što znači da na taj način možemo onda na učinkovitiji način Uh, ostvariti povrat tih financijskih sredstava. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Kveši, na detaljnim informacijama koje ste nam dali. Gospođa Čeh je tražila riječ. Izvolite, imati jednu minutu. Samo sam uh, htjela komentirati izjavu komisije. Mislim da bi bilo dobro da nam idući put Europska komisija pošalje e, ovdje osobu koja je nadležna za taj e, dosije, jer e, mislim da bi nam to jako pomoglo ovdje u parlamentu u našem radu. Onda kao prvo mogu što zahvaliti vama, gospođo Krviši. Prema vašim riječima se može već vidjeti koliko intenzivno radite i koliko se trudite zajedno s vašim timom e, da uspostavite EPPO, a to ne uvijek e, u jednostavnim okolnostima. Okolnosti su katkad i složene. Imam tu jedan upitnik za vas, na to ne, možete, ne morate odgovoriti sada, ali to bi nam e, bilo korisno da shvatimo gdje vam je potrebno više podrške. Dakle, to nije za to da vas kontroliramo, već za to da vidimo gdje su te neke rupe, gdje su te neki problemi, kako bi znali gdje vam pružiti dodatnu podršku, kako bi onda mogli dati kolegama povjetne informacije o tome e, u čemu vas sposobite trebamo podržati u obim odborima. Kako vas možemo e, podržati u odboru za proračun, ali isto tako i u naša dva nadležna odbora. Želimo vam sve najbolje, mi imamo jako veliko poštovanje prema vama i doista si želimo da e, ćete moći ostvariti sve vaše ciljeve koje ste si zadali. Mislim da je jedna kolegica se još javila za riječ. Da, želim vam samo sve najbolje u razgovoru sa povjerenikom Hanom, zato što je on ključna osoba koja bi mogla dati zeleno svjetlo povećanju proračuna za EPPO, e a za sad se uopće nije pomaknuo, nije odgovorio, nije reagirao na niti jedan zahtjev i mislim da je sada doista već malo vremena za nas preostalo da se i ono opredijeli na ove zahtjeve koje imamo u vezi EPPO. Pa za kraj možda da kažem da, dobro, povjerenik Han još nije imao niti priliku reagirati na to iskreno rečeno, zato što gospođa Krvisi prvo treba izneti prijedlog e, o, tom broju osoba koje su joj potrebne, ali evo to ćemo sada uskoro dobiti i sada se nadam da će ono običanje povjerenja Oettingera koje nam je dao tijekom e, pregovora, da će e, to obećanje biti ispunjeno i da uspemo uvjeriti komisiju u to da onda sve to i provede. I u tom smislu, gospođo Kvesi, vam želim sve najbolje. Ja ću vam sada predati ova pitanja, ne morate njih odmah odgovoriti, već e, kako stignete. I molim vas da nam javite ako vam je potrebno još i više pomoći i nas će isto tako jako zanimati koliko rade države članice s vama, koliko su aktivne, koliko su spremne na suradnju. Znamo na temelju rada u odboru KONT da imamo mnoge slučajeve u kojima smo imali preporuke OLAF-a i možda kad, je kad, kad doista je opravdano da se ne pokrene istraga, ali mi znamo i za slučajeve gdje bi je bilo potrebno pokrenuti istrage, a državno tužiteljstvo to nije preuzelo kao preporuku. I vrlo će nam biti zanimljivo čuti od vas, recimo kada se radi o slučajevima gdje misle da hitno treba započeti istragu, a e, da se recimo vaše mišljenje razlikuje od mišljenja koje vlada na razini države članice. To će nam biti jako zanimljivo. I doista se nadam da će sve države članice aktivno s vama surađivati i doista konstruktivno i da će ta suradnja E, doista biti takva da na kraju onda imamo manje ovakvih slučajeva prekograničnog kriminala e, koji ide protivno interes, financijskim interesima Europske unije. Hvala vam lijepo što ste bili ovdje s nama i što ste odvojili vrijeme za nas. Gospođa Intveld. Hvala. Mislim da smo svi jako zabrinuti nakon ovoga što smo danas čuli, a ja sam isto tako i jako ozlijeđena, jer ovo je jedna rasprava koju konstantno vodimo i može bilo dobro kada bi predsjednici ili koordinatori oba ova odbora se sastali zajedno i da vide koje alate zapravo imamo, jer mi možemo na ljubazan način pitati komisiju o tome, ali ona možda neće morati odgovoriti na to. Mene zanima dakle kako, kako možemo postići neki učinak poluge. Hvala. Hvala vam na današnjim raspravama. Vrlo opsežnim, gospođo Kveši, možemo reći da e, možete računati našu podršku u budućnosti kad god imate neki problem u budućnosti u okviru vašeg rada, uvijek se možete osloniti na našu podršku. Hvala vam još jednom na detaljnim informacijama koje ste nam dali. Završili smo sa raspravom uh, u okviru ove točke. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. Vamos a pasar... Evo, evo imamo još samo jednu točku za danas. Evo kolege, molim vas da e, sjednete, zauzmete svoja mjesta. siguiente punto del Sljedeća točka dnevnog reda je izvještaj o e, komisiji. Izvješće za komisiju o e, uspostavi unutarnjeg fonda, fonda za unutarnju sigurnost. E, izvjestiteljica je Monika Holmajer. I izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, draga Majte, dragi kolege, dragi kolegice. Iskreno rečeno, kada vidim e, svoj izvjeste u sjeni i mene ovdje koji su prisutni, onda moram reći da vas <laughs> nemamo zapravo e, o mnogo toga za e, informirati. U biti to znači da uopće nemamo nikakav napredak. Zbog čega je to tako? Kao prvo, želim reći da sam jako iznenađena zbog toga što se unutar vijeća govorilo, da mi kao parlamentarni zastupnici nismo spremni pregovarati, nismo spremni napredovati. ja želim jasno usuditi da što se tiče vijeća, to jest predsjedanja vijećem, da pod finskim predsjedništvom, niti sada pod hrvatskim predsjedništvom, vijeće nema i dalje pregovarački mandat za to. I stoga je problem taj da e, mi se sastanemo, evo sada smo pokušali održati jedan tehnički trijalog i onda se možda riješe neke stvari koje su same po sebi, razumljive, e, same po sebi razumljive, da imamo jedan jednu informativnu raspravu, mislim oko toga se svakako svi slažemo, ali kada se radi o onome što je zapravo sržu pregovorima, onda nam se kaže da nema pregovaračkog mandata za to. A vrhunac svega toga je onda kada E, dođe do tog trenutka da se vijeće i parlament e, dobro slažu, onda se odjednom pojavi komisija kao još neki treći zakonodavac i kaže da se ona pak ne slaže s time. Naravno da je komisija institucija koja ima pravo e, svojenuti nam svoja pitanja ili svoje zabrinutosti, ali ne može voditi cijele pregovore na temelju svojih želja. Ja moram prema parlamentu postupiti onako kako smo mi to izglasali, a ne onako kako to eventualno odgovara njihovim očekivanjima. Zamolili smo vijeće da što se tiče one kulture, taj novitosti, da je naravno dosta teško za neke države govoriti o svemu tome i stoga smo samo tražili od vijeća da nam kaže kako e, nam može zajamčiti da što se tiče suradnje po pitanju terorizma i kriminala, kako da tu možda možemo barem naći neku formulaciju, da tu ne govorimo o kulturi e, tajnih službi, nego da to ograničimo još malo više. To je nešto što bismo mi mogli prihvatiti, ali za sad od vijeća nema nikakvog prijedloga. Isto tako smo rekli da za e, unutarnje agencije Europske unije e, želimo dati i proračunska sredstva Europske unije kada se radi o suradnji s državama članicama, no komisija za to nije, a vijeće je u načelu otvoreno za to. A u tom slučaju bih ja rekla da se moramo onda odlučiti za to i da onda to na kraju krajeva komisija mora prihvatiti kao rješenje, ako je već vijeće potencijalno za to. Zatim što se tiče ograničenja rashoda za projekte sa trećim državama, tu vijeće ima velike zabrinutosti po tom pitanju, a postoji jedna posebna točka koju smo mi uveli kada se radi o upravljanju kriznim situacijama. Tu su komisija kako i, tako i vijeće htjeli ići više u smjeru onog novosvojenog instrumenta za prirodne katastrofe. A teroristički napadi su nešto drugo, moram reći. Kod terorističkih napada moramo biti u stanju i na području sigurnosti e, ostvariti jednu brzu i preciznu suradnju. A takva vrsta upravljanja kriznim situacijama je nešto što je bilo potrebno u Belgiji, u Francuskoj, što je bilo potrebno primijeniti kod nas u Njemačkoj i Berlinu i tu mora postojati ta mogućnost sufinanciranja onoga što je potrebno sufinancirati. Ta mogućnost barem treba postojati. Zatim, što se tiče kibernetičkog kriminala i kibernetičke sigurnosti. Tu smo mi imali e, vrlo velika pitanja o tome i u tehničkom dijalogu smo izdjeli mnoge argumente komisije zbog čega smatramo da je to važno, no komisija nije bila spremna otvoriti se prema tim našim pitanjima, iako je vijeće bilo dosta pozitivno nastojeno prema tome. Kibernetička sigurnost je jedna tema koja je povezana i sa obranom od kibernetičkih napada javnosti i to je nešto što bismo trebali u to uključiti. I moramo reći da se često ta sredstva nisu dovoljno brzo uspjevali iskoristiti u tim slučajevima iz e, fonda ISF. Stoga moram reći da imamo isto tako i neke probleme koji su horizontalne prirode koje nismo do sad e, uspjeli riješiti kad kad e, vijeće želi još e, više inzistirati na tim horizontalnim pitanjima, a kao što sam ja rekla, ja, ja pregovaram na temelju mandata parlamenta i ne želim jednostavno odustati od toga. Ako mi kao parlament kažemo da želimo iz svega toga isključiti neka neke dijelove, onda ću tako i pregovarati. I kod horizontalnih odredbi smo stoga samo jako ograničeno uspjeli napredovati, to je skoro pa i e, ništa. Imali smo četiri horizontalna trijaloga e, pod finskim predsjedanjem, imali smo tri e, tima izvjestitelja, imali smo i sva odgovarajuća tajništva i mogli smo napredovati po pitanju obveze izvješćivanja i obveze transparentnosti, ali iskreno rečeno i dalje smo jako spori da to tako oprezno kažem. I stoga bi moj zahtjev upućen kolegama i kolegicama e, bio sljedeći. Ja nisam sigurna imali smisla napredovati sa tehničkim e, trijalozima kad još uopće nemamo nikakvih e, napredaka kod političkih trijaloga to je nešto što je povezano i sa nekim drugim dosjejima, primjerice sa um, instrumentom za upravljanje granicama i sa vizama i možda bismo eh, trebali razmisliti o pismenom postupku prema vijeću. Ja ću pokušati još prije toga jedan put razgovarati sa predsjedanjem vijeća jer nema smisla napredovati milimetar po milimetar. Ja sam već eh, imala iskustvo s takvim dijalogima gdje dođemo e, na taj sastanak, imamo točku broj 1, to je stajalište parlamenta i onda je to vrlo zanimljivo. Mi smo to već finskom predsjedanju rekli i onda su oni rekli, a to nismo znali. Onda prelazimo na točku 2, a u redu, onda čujemo nešto o točki broj 2 i onda nakon točke broj 2 e, se govori opet o onom stajalištu e, parlamenta i onda mi kažemo pa mi smo to već rekli predsjedanju Finske, a dobro to nismo znali. I onda to tako se non stop ponavlja i to je dosta zamarajuće. I zbog toga bih rekla da ću pokušati stupiti u kontakt sa predsjedanjem vijeća, da ću ih pitati imaju li uopće neku viziju u tome kako nastaviti dalje, jer ovako nećemo uspjeti napredovati. Mi se samo ponavljamo iznova i iznova, a na kraju krajeva se ne pomaknemo uopće skoro u nijednoj točki. Evo, to je dosta e, negativno izvješće od strane jedne izvjestiteljice, ali ne prosaje mi ništa drugo zato što vijeće još e, nema stajalište, komisija ne sudjeluje još e, dobro u tome i moram reći da ću još razgovarati sa kolegicom Fajon koja je izvjestiteljica za mehanizam za kontrolu granica i onda ćemo možda uspjeti od predsjedništva vijećem e, dobiti konačno e, njihov pregovarački mandat za, za bilo što. Hvala vam na strpljenju e, na strpljenju izvjestila u sjeni, ali ne mogu ništa drugo reći. Mogu samo reći da pokušavamo na tehničkim trijalozima ipak doći do nekog napretka. Dobro, evo sad ste nam lijepo e, ispričali što ste vidjeli i tražite od nas mišljenje. Osim toga imate jako puno iskustva. E, rekli ste da stvarno ste nam iznijeli ono što ste vidjeli i e, meni je važno to što vi imate iskustva, a to je jako važno i mislim da je dobro da kolege komentiraju ovako važna pitanja. Sve je to važno i politički što se tiče ostalih izvjestitelja, samo Romeo Franci je tražio riječ. A ako se nitko drugi od e, izvjestitelja u sjeni ne želi javiti, čućemo samo gospodina Franca, a onda ćemo krenuti s drugim krugom. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege, dragi kolegice. Ja sam e, mora usvrditi da na jučerašnjem sastanku na tehničkoj razini se prijedlog za obučavanje u smislu borbe protiv e, rasizma da je to izuzeto e, iz tog prijedloga i da se samo kratko referiramo na to. Uzevši obzir da u našem društvu sve više raste rasizam je naša dužnost na svim razinama na političkim razinama, na institucijskim razinama da e, pokrenemo sve što možemo kako bi se borili protiv rasizma. Draga Monika, draga gospođo Holmar, upravo e, imajući e, na umu ono što se jučer dogodilo u Tiringu, Tiringenu i uzavši u obzir ono što se dogodilo tijekom sjećanja na žrtve holokausta, vas molim da, e, da realiziramo te mjere i da to ne bude samo marginalizirano. I u Hrvatskoj gdje se koristi policijsko naselje nad migrantima e, na vanjskim granicama EU bi bilo dobro da imamo neku mjeru školovanja e, za borbu protiv rasizma. I ja vas molim da ponovno unesete taj prijedlog u tekst. Hvala gracias, señor Señor kofot tiene usted la palabra. Hvala vam. Sada gospodin Kofot imate riječ, izvolite. Tak for det, formand, og øh, allerførst stor tak til ord. Hvala vam. I hvala izvjestiteljici Holmajer na svemu što je do sad napravila vezano uz ovo izvješće. Doista sjajno. Nema sumnje da se prijeti sigurnosti Evropljana tijekom posljednjih godina. Pogledajte samo napade koji se događaju u evropskim gradovima gdje islamski teroristi siju strah. Meni je jasno da ovdje ne možemo postići dogovor o najboljem rješenju za sve ove probleme. Međutim, to nas ne bi trebalo spriječiti da se složimo oko inicijativa koje idu u dobrom pravcu. Kada je riječ o korištenju sredstava u trećim e, zemljama, onda me zabrinjava situacija u vijeću. E, ovi napadači uglavnom dolaze iz tih zemalja. Tu postoje problemi sa vladavinom prava i to se ne bi trebalo koristiti kao eh, argument protiv određenih zemalja. Gledamo dakle, sudjelovanje u fondu od 2014. do 2020. I ja bih htio podržati vaše izvješće i ovaj fond. Moja zemlja sudjeluje u instrumentu koji se bavi upravljanjem vanjskim granica mi smo isključeni iz suradnje, ali kada je riječ o amsterdamskom aerodromu, tamo primjenjujemo stroge mjere kontrole i analiziramo dakle zahtjeve odnosno uvjete za vize. Naša delegacija podržava rad na ovom pitanju i smatramo da ovdje potrebna dobra doza unutarnje koordinacije. Sí, gracias, señor Pasamos. Hvala, gospodine Kofod. Gospodin Breyer je zamolio za riječ. Izvolite, imate riječ. Thank you, I Hvala vam. Evo, ja se nisam javio za riječ, pa da vam to kažem. Pues ha habido un malentendido. Eh, señora Olmeyer, bien. Gospođa Holmajer. Eh, usted la palabra. Es que <laughs> nisam vas dobro vidjela. Re, gospodine Ressler, imate riječ. Hvala vam. Utvrđivanje Fonda za unutarnju sigurnost je zasigurno jedan od prioriteta za klub Pučana. Kao izvjestitelj za mišljenje odbora Libe za proračun za razdoblje od 2021. To će se naći tamo prikazano. Živimo u svijetu koji se stalno mijenja, tu dolazi do novih sigurnosnih prijetnji gotovo svakog dana. To vrijedi i za kibersigurnost, pranje novca, ali i za jako sofisticirane metode rada organiziranog kriminaliteta. I zato je pitanje sigurnosti visoko na listi prioriteta naših sugrađana. Stvarno bismo kao izabrani političari se trebali pobrinuti da se ova sredstva troše u skladu sa pravilima. Vijeće ovdje ima važnu ulogu koju treba odigrati ukoliko želimo postići napredak kada je riječ o ovom fondu, ali nažalost tu je ograničen manevarski prostor za predsjedništvo vijeća. Ide se prema rezovima sredstava za ovaj fond i to je neprihvatljivo. Zato se iskreno nadamo da će Hrvatsko predsjedništvo dobiti mandat da pregovara o ovom fondu kako bi se pravovremeno moglo početi koristiti sredstva koja su namijenjena za tu ulogu. Gospođa Holmajer, izvolite. Hvala vam lijepa, dragi kolege, dragi kolegice. Kod tehničkih trijaloga još nemamo konačnih dogovora, dakle ta informacija u tom smislu kriva, jer sve ono o čemu raspravljamo na tehničkim trijalozima prvo e, raspravimo na razini izvijesta u sjeni i onda vidimo kako ćemo se E, postaviti prema krajnim prijedlozima i stoga nismo još donijeli do sada nikakve odluke, ništa ne moramo niti vratiti, ali postoji taj jedan prijedlog u tom smjeru i ja još ne znam zašto je tome tako, to još ne razumijem i zašto bih rad, zato bih rado nešto znala više o tome. Možemo o tome raspraviti među sobom, ja još nisam donijela odluku o tome u, svakom slučaju. I nažalost, kad kad nemamo uopće nikakvo, nikakav dogovor, to je dosta naporno. Postoji neki prijedlozi koji su podneseni i koje ćemo još detaljno razmotriti. U tom smislu je sve u redu i hvala vam. Eh, hvala i na podršci kolege Reslera i na podršci kolege iz, kolege iz Danske u onom omjeru u kojem Danska u tome sudjeluje. Mislim da se moramo povinuti da Hrvatsko predsjedništvo doista dobije potpuni pregovarački mandat za to, jer inače nema nikakvog smisla niti održavati tehničke trijaloge. Tamo gdje nema mandata, mislim onda se svi ljubazno sastanemo, svi smo prijateljski i te, ti naši sugovornici su jako ljubazni, ali oni ne mogu pregovarati i to onda dovodi do frustracija na obim stranama i stoga bismo se trebali pomenuti da Hrvatsko predsjedništvo konačno e, dobije neki mandat e, s kojim mi onda možemo raditi. Hvala vam lijepa i eto nastavljamo. I Dakle, vaša je, e, vaš je prijedlog konkretan, jasno smo ga shvatili na najvišoj razini kako bismo završili do uskoro. Pokušat ćemo proslijediti e, prijedlog baš ovako kako ste ga vi e, pripremili. Hvala vam. Dicho lo cual, no tenemos más puntos y les diré que las próximas... E, eto toliko od mene. Sljedeća točka, sljedeći sastanak je 19. veljače i 20. veljače ujutro i poslijepodne. podne. Hvala vam svima i ovime završavamo sastanak.